obavijest. Gospodin Juan Fernando López Aguilar je napustio e, klub socijalista i demokrata i, i postao je nezavisni zastupnik. E, takvo novo stanje vrijedi, odnosno stupit će na snagu 15. travnja. Prelazim na